216 stavak 4 poslovnika e, nije e, uručen e, zahtjev za, ispravku, za, za ispravkom, stoga se ispravke smatraju usvojeno. Evo sada do